Thank Hvala vam lijepa. Sada vas moram izvijestiti o dakle, međuinstitucionalnim pregovorima u tijeku. Jedna jedina je dakle, točka, to je utvrđivanje sjedišta Europske agencije za lijekove, te isto tako i premještanje EME a jučer u ponedjeljak 9. srpnja zajedno sa pregovaračkim timom iz ekonom vezano uz premještanje, a isto tako i agencijom e, dakle nije ipak bankovna, već agencija za Ekon je za bankarstvo, a mi smo za EMO zaduženo. Dakle, kompromisni prijelozi e, i vezno tehničke eventualne preinake u tom tekstu. E, parlament je naglasio da politička odluka svih institucija koje su uključene, a vezano uz promjenu procedure za izbor sjedišta EU agencije i EU tijela i zatražili smo uključivanje Europskog parlamenta u svim fazama odluke. Predsjedništvo je predstavljao svoj, dakle, suvremeni mandat korepera, isto tako je odluku vijeća e, na koje je parlament odgovorio da se zajedničkim izjavama donesu odluku. A isto tako i primjenu i redovne zakonodavne procedure za izbor sjedišta samih agencija. Predsjedništvo je predstavilo kompromisni prijedlog da izvan svog mandata, a isto tako institucije su suglasile da se u pisanoj proceduri zaključe e, nakon daljnjih konzultacija korepera zaključe ovi spisi. Toliko o tekućim e, međuinstitucionalnim pregovorima. Sada možemo preći na elektronsko glasovanje. Nadam se da svi imaju svoje kartice koje ste umetnuli u utore. Hvala vam lijepa. Prvo glasujemo o implementaciji isto tako medicinskim proizvodima in vitro diagnosticim, e, usmeno pitanje upućeno komisije, elektronsko glasovanje, otvorom glasovanje. Zatvaram glasovanjem. Usvaja se. Sada glasujemo o izvješća vezano uz prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća o pogledu nominalnih količina za na tržište Unije E, destiljenog sočuva proizvedenog u kotlu za destilaciju i punjenog u poce u Japanu. Samo oni koji su ovo piće pili mogu glasovati. Imamo li kvorum uopće? Nisam sigurna. Stoga glasujemo sada. Otvorno glasovanje. A nije pila ovo, ovaj napitak. Zatvoram. Usvaja se. Sada glasujemo o izvješću, a vezano uz izgođenjem planu oporavka sredozemnog igluna i o izmjeni uredaba 1967 iz i 2017 iz 2017 e, kroz 2107, odnosno 67 i 17. Amandman 8 za, protiv, sudržani odbija 9 za, protiv, sudržani usvaja se. 10 za, protiv, provjera. Otvoren glasovanje. Zatvoren Usvaja se. Amandman 11. za, protiv, suzdržanim, odbija se. 12. za, protiv, suzdržani, osvaja se. 13. za, protiv, suzdržani, odbija se. 14. za, protiv, suzdržani, odbija se. 15. za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, odbjese. se. 20 za, protiv, suzdržanih, usvese. se. 23 za, protiv, suzdržanih, odbjese. se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbjese. se. Amandman 2 u dva dijela, prvi dio, koji je za, protiv, suzdržani, odbjese. Drugi dio, koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 3 za, protiv, sudržanih odbija 4 za, protiv, sudržanih odbija 5 za, protiv, sudržanih odbija 6 za, protiv, sudržanih odbija 7 za, protiv, sudržanih odbija se. Glasujemo o mišljenju. Kao što je izmjenjeno, otvoram elektronsko glasovanje. Zatvoreno. Usvaja se. Now we vote on an initiative. Glasujemo o provedbi uredbe i za zaštitu bilja. Izvjestitelj Pavle Poc. Amandman 58 za, protiv, suzdržanih, odbija 59 za, protiv, suzdržanih, odbija 63 za, protiv, suzdržanih, odbija 62 za, protiv, suzdržanih odbija 16 za, 60 protiv, suzdržanih odbija 61 za, protiv, suzdržanih odbija se. Agri 2 za, protiv, suzdržanih odbija se. 67 za, protiv, suzdržanih odbija 64 za, protiv, sudržanih odbija se. 68 za, protiv, sudržanih. usvaja se. Agri 38 za, protiv, sudržanih. provjera. Otvoram glasovanje. Usvaja se. 69 ne glasuje se. 70 za. Protiv. Suzdržani. Moramo provjeriti. Otvoram. Zatvoram. Usvaja se. 72 za. Protiv. Suzdržanih. Provjera 72. zatvorom. Odbija se. 79 za, protiv, sudržanih, odbija se. 78 za, protiv, sudržanih, odbija se. 74 za, protiv, sudržanih, odbija se. 76 za, protiv, sudržanih, Provjera 76. amandmana. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usve se. Sada prelazimo na amandman 80. Tko je za? Protiv? sudržanih Odbije se. 82 za. Protiv? Provera 82. amandmana. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 83 za. Protiv. Sudržanih odbija se. On 6 za. Protiv. Sudržanih usvaja se. Agri 3 za. Protiv. Sudržanih odbija se. Agri 15 za. Protiv provjera Agri 15. Zatvoram glasovanje. Odbije se. 89 za. Protiv. Sudržanih. Odbije se. 90 za. Protiv. Sudržani. Provjera. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Osvoje se. Agri 14, e, to je za. Protiv. Suzdržanih. Provjeram. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 93 za. Protiv suzdržanih usvaja se. 94 za, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv suzdržanih se. Članak eh, četvrti, usmeni amandmana EPP-a. Da li je netko protiv ovog usmenog amandmana? Dakle, glasujemo o ovom usmenom amandmanu. u četvrtom, tko je za, protiv, suzdržanih, usvese. se. Amandman 102 za, protiv, suzdržanih odbija se. 103 za, protiv, suzdržanih. Provjera 103. amandmana. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 104 za, protiv, suzdržanih, odbija 105 za, protiv, suzdržani. vera 105. amandmana. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 106 za, protiv, sudržanih odbija se. Kompromis 8 za, protiv, sudržanih osvaja se. Agri 22 za, protiv, suženi. Provjera. Agri. 22. Otvoreno glasovanje. Zatvoram. Odbije se. 114 za. Protiv. Suzdržani. U se. 115 za. Protiv. Suzdržani. Odbije se. 116 za. Protiv. Sudržanih odbija se. Agri 23 za. Protiv. Sudržanih. Provera. Agri 23. Otvaram glasovanje. Zatvoram. Usve se. 117 za. Protiv. Sudržanih odbija se. 118 za protiv, suzdržani, provjera 118. amandmana, otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržanih. Usvaja se. 120 za, protiv, suzdržanih. Usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržanih. Usvaja se. 11. E, kompromis za protiv usve Agri 35 za protiv sudržanih provjera Agri 35. Zatvoram glasovanje. Usve se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 136 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 137 za, protiv, suzdržani, provjera 137. amandmana. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 138 za, Protiv? suzdržanih Provjera 138. godina Otvaram glasovanje. Čitavo ovo vrijeme ovako blizak rezultat. Dakle, u svesce 141 za, protiv, suzdržanih. Provjera. 141. amandmana. Zatvoreno glasovanje. U Ne Razmata se 140, 139 za, protiv, sudržanih odbija 142 za, protiv, sudržanih odbija 143 za, protiv, sudržanih odbija 144 za, protiv suzdržanih odbije se. Kompromis 13 za, protiv suzdržanih usvaja se. 146 za, protiv suzdržanih odbije se. 148 za, protiv suzdržanih odbije se. Agri 8 za, protiv suzdržanih odbije se. Agri 9 za, protiv suzdržanih odbije se. Agri 10 za, protiv, suzdržanih. Provjera Agri 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Agri 12 za, protiv, suzdržani. Provjera 12. Agri 12. Zatvaram glasovanje. E, usvaja se. Agri 16 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Agri 17 za. Protiv. Suzdržani. Želio bih e, kazati da su istovitni rezultati, ali provjerimo za svaki slučaj. Otvaram glasovanje. Da, evo, jednim glasom je usvojen. Usvaja se. Agri 19 za, protiv, sudržani, odbije se. Agri 20 za, protiv, sudržani, odbije se. Agri 24 za, protiv, sudržanih. Želim bih kazati da imamo jedan glas razlike, provjerimo to. Zatvoram glasovanje. Da. S jednim glasom razlika. Usvaja se. Agri 30 za. Protiv. Sudržanih. EPP nisam vidio kako ste glasovali. Još jednom, dakle, Agri 30 za. Protiv. Sudržanih odbija se. Agri 37 za. Protiv suzdržanih odbija se. 39 za, protiv, suzdržanih odbija 149 za, protiv, suzdržanih odbija 151 za, protiv, sudržanih odbija 153 za, protiv, suzdržanih odbija se. 154 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 157 za, protiv, sudržanih odbjese. 158 i Agri 31 za, protiv, suzdržanih, odbija Kompromis 14. za, protiv, usvoje se. 165 za, protiv, Sudržanih usvoje 166 za, protiv, sudržanih odbija 167 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 168 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 170 za, protiv, sudržanih Provjera. Otvoren glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 169 za, protiv, suzdržanih, odbije se. Agri 18 za, protiv, suzdržanih. Provjerimo. Nisam vidjela kako je glasovao Alde. Da li, mislim da ste za stoga, vjerujem da je vrlo blizu kao rezultat. Blizu je, da, dakle, jednim glasom je usvaja se. 171 za, protiv, sudržani, usvaja se. 182 za, ne, dakle ne razmatra se. 172 za, protiv, sudržani, odbija se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 180 za, protiv, sudržani, usvaja se. 184 za, protiv, suzdržanih, odbjese. 219 za, protiv, suzdržanih, odbjese. Kompromis 16 za, protiv, usvaja 196 za, protiv, suzdržanih, usvaja 197 za, protiv, suzdržanih, odbjese. 193 za, protiv, suzdržanih, odbija se. se ne razmatra. Kompromis 17 za, protiv, suzdržanih, usvaja 201 za, protiv, suzdržanih, odbija Kompromis 18 za, protiv, suzdržanih, odbija Ne. Ne može to biti. EPP je podigao ruke protiv kompromisa 18. Dakle, malo je bilo otklona vremenskog, znači usvaja se. Kompromis 19. za, protiv. Mm, vidim da imamo različita mišljenja. Ne biste trebali biti u prvim redovima. Dakle, usvaja se kompromis 19 213 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 214 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 215 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 215, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvaja se. Nevjerojatno, 216 koje je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 216. amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 222 za, protiv, ECR je protiv. Onda se odbija. Agri 40 koje je za. Protiv. Suzdržani odbija se. 224 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 225 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 226 za protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Da. Gospođo Gostet. Kompromis 1. Provjerit ćemo u redu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 8 koji je za, protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 9. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 56. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 56. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ovaj se ne razmatra. Kompromis 2. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 15. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 22, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amanom 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. U redu. Otvaram glasovanje. 28. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 29. se ne razmatra. Amandman 30, 31 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje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 protiv, suzdržani, provjerit ćemo 45. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. 48 za, protiv. Komplicirate mi život. Zašto ne stanete na jednu stranu jednostavno za izvješće? Evo, uzimamo broj 48 ponovno, ispričavam se, došlo do nekih strateških promjena kod glasovanja. ECR je sa SND-em, a zeleni su sa drugom stranom. Zatvaram glasovanje. Evo, gospodina Eichauta smo izgubili, 48, to smo riješili. Sada 50, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 52. Zatvorimo glasovanje odbija se. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 57 za, protiv, suzdržani, provjera 57. 57. O tomu glasujemo, kolege. Želite li da ponovno glasujemo o ovom amandmanu? U redu. Krenimo iz početka. Dakle, 57. Provjerit ćemo 57. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A sada glasujemo, konačno glasovanje o izvješću. Otvaram glasovanje, elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Gospodine POC, ovo je bilo vrlo kontroverzno. Nismo te dobili veliku većinu glasova, to je ishod. Biće teško na plenarnoj sjednici. Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu To je izvješće na vlastitu inicijativu. Započinjemo s kompromisom broj 1 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 118 za, protiv, suzdržani, odbija se. 120 za, protiv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 protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 167 za, protiv, pučani i socijalisti bili su na istoj strani.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 protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 211. za, protiv, suzdržani, odbija se. Da. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 212 da. Protiv suzdržani, odbija se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 214 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 233 za, protiv, suzdržani, odbija se. 234 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 15 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 252 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 360 za, protiv, suzdržani. Želite li da provjerimo? Mislim da se odbija, ali vidjet ćemo. Provjera. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 357 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis 16 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 17 za. Protiv. Suzdržani usvaja se.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 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 400, tko je za? Zajedno s amandmanom 89. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 28 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 29 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 30 za, protiv suzdržani usvaja se. Ribarstvo, peti članak koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 31 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peš, prvi članak, drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peš, treći stavak, usvaja se. Šesti, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 32 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 469 za, protiv suzdržani, provjerit ćemo 469. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 33. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 38. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na citate. Amandman 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. za, ne, ovaj se ne razmatra, ispričavam se, kaže predsjedateljica. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada idemo na glasovanje blok 4, 5, 6, 7. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17. Prvi dio. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 8. Za protiv suzdržani usvaja se. 25. Za protiv suzdržani usvaja se. 9. Za protiv suzdržani usvaja se. 10. Za protiv Provjerit ćemo broj 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se sa velikom većinom glasova, ali nisam bila sigurna pa sam trebala provjeriti. Sada je broj 11 na redu, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv. pučeni. jeste li za ili protiv?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 Provjerit ćemo broj 27. Zatvaram glasovanje. Usvaja se velikom većinom glasova. 29. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 34. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34. za, protiv, suzdržani, odbija se. 36. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Mislim da se odbija, ali vidjet ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 35. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 49. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. peš, uvodna izjava F, za protiv suzdržani usvaja se, uvodna izjava G peš, za protiv suzdržani usvaja se, uvodna izjava H, za protiv suzdržani usvaja se, peš, uvodna izjava I, I u dva dijela, prvi dio za protiv suzdržani usvaja se, drugi dio za protiv suzdržani usvaja se konačno glasovanje o nacrtu mišljenja Elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam na velikom broju kompromisnih amandmana u ovom izvješću. Još je izvješće na vlastitu inicijativu. Dakle, alternativna goriva u Europskoj uniji, uvođenje infrastrukture. Mišljenje za odbor TRAN, kompromis 1 za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 2 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 16 za, protiv suzdržani usvaja se, 17 za, protiv suzdržani usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. probira, Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Hvala. Amandman 19 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, ne razmatra se, hvala. 32 za. Protiv. Susčani. Alde je bilo za ili protiv. Za, usvaja se. 33 za. Protiv. Susčani usvaja se. 34 za. Protiv. Susčani usvaja se. 35 za. Protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, ali da je protiv, odbija se. 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47 za, protiv, suzdržani, odbija se. 48 za, protiv, suzdržani, Socijalisti su za? Provjera, ispričava se predsjednica. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 49 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 50 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 51 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 53 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 53 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pedeset šest za, protiv, suzdržani, odbija se. 58 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. 68, dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71 za, protiv, suzdržani, ECR, usvaja se, kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 81 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 82 za, protiv, suzdržani, odbija se, 83 za, protiv suzdržani usvaja se. četiri za protiv suzdržani usvaja se. Konačno glasovanje o nacrtu mišljenja u cijelosti elektroničkim putem. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Now we vote on... Idemo dalje. Mišljenje. Pravila i postupci za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Amandman 58 za, protiv, suzdržani. Pučani su podijeljeni ili protiv? U redu, ponovit ćemo 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57, prvi dio za, protiv, suzdržani, alde, usvaja se. 67, provjera, prvi dio 57. prvi dio. Otvoram glasovanje. Hoće li svi glasovati ili ne? the Zatvaram. Čini se da četvro vas ne želi glasovati, ali usvaja se. Ali da su svi glasovali, možda bi bilo drugčije. 67 za, protiv, suzdržani, provjera. It's close. Zatvoram. Usvaja se. 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 6 za, protiv suzdržani usvaja se. 7 za, protiv suzdržani usvaja se. 76 za, protiv provjera. Yeah. And the vote is

79 i 80 koji je za, protiv, suzržani, usvaja se. 81 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82 za, protiv, suzržani, usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 86 i 87 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani usvaja se. 93 i 94 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani usvaja se. 96 za, protiv, Molim. A identičan je prethodnom s druge stranice, zato nisam vidjela. Amandman 9, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, Provjera. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvoja se. Amandman 11, 101 i 102. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvoja se. Kompromis 8. Za. Protiv. Suzdržani usvoja se. 13 i 107 za. Protiv. Suzdržani usvoja se. 108 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 109 za, protiv, suzdržani, odbija se. 110 za, protiv, suzdržani, odbija se. 111 za, protiv, suzdržani, odbija se. 112 za, protiv, suzdržani odbija se. 113 za, protiv. Provjera 113, e, alde ne znamo. Zatvoram. Usvoja se. 114 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 115 za, protiv, suzdržani, alde je što? Protiv. Onda ćemo reći odbija se. 116 i 117 za, protiv, suzdržani, odbija se. 118 za, protiv, suzdržani, odbija se. U redu, provjera. It's the fault if it's not the reality. <laughs> Alde je kriva ako ne odrazi glasovanje u situaciju. da odbija se. 119. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 120 za. Protiv? Suzdržani ne znam, provjera. 120. Let's close. Zatvara se, oj, usvojeno. 123 za, protiv, susrećani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani usvaja se. 128 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, provjera. 18. amandman. The vote Zatoram. se. 129 za, protiv, suzdržani usvaja se. 130 i 131 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 10 za, protiv suzdržani usvaja se. 135 i 136 za, protiv. SID za, onda se usvaja. 20 za, protiv, suzdržani usvaja se. 137 za, protiv, suzdržani usvaja se. 138 za, protiv, suzdržani usvaja se. 21 za, protiv suzdržani usvaja se. 22 za, protiv suzdržani usvaja se. 139 za, protiv suzdržani alde usvaja se. U redu, provjerit ćemo. 139. E, vote is closed. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 140, 141 se ne razmatraju. 142 za, protiv, suzdržani odbija se. 23 i 143 za, protiv, suzdržani odbija se. 144 za, protiv, suzdržani usvaja se. 145 za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. U redu provjera. It's closed. Usvaja se. 146 za. Protiv. Provjera. It's closed. Zatvaram. Usvaja se. 147 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 148 za, protiv, suzdržani, odbija se. 149 i 150 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 151 sa usmenim amandmanom. Protivite li se usmenom amandmanu? Ne, onda Glasujemo o 151. amandmanu sa osmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. 152 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 153 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. 154 za, protiv, suzdržani, provjera. 154. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 162 za, protiv. Odbija se. 163 u dva dijela. Prvi dio za, protiv. Suzdržani provjera. Otvoram glasovanje. And it se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvoja se. 164 za, protiv, suzdržani, odbija se. 165 za, protiv, suzdržani, odbija se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, SID su protiv, provjera. The vote is Close. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 166 za, protiv, suzdržani provjera 166. The vote is closed. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 167 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 168 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 169 za, protiv, suzdržani, alde, usvaja se, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 169 je bio sada. Amandman 32. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 170. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 172 za, protiv, suzdržani provjera. And the glasovanje. Usvaja se. 173 za, protiv, suzdržani usvaja se. 174 i 176 za, protiv, suzdržani usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 175 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 i 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 po dijelovima, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, alde je za, usvaja se. Amandman drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 50 za, protiv suzdržani, usvaja se. 51 za, protiv suzdržani, odbija se. 52 za, protiv suzdržani, odbija se. 53 za, protiv suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv suzdržani, usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani, odbija se. 4. Provjera 56. It's closed. glasovanje. Usvoja se. Blizu je, ali mislila sam da je ista većina koja je kod prethodnog. Amandman 4 za, protiv suzdržani usvaja se. I konačno glasovanje elektroničkim putem otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvoja se. Da li je to zadnja? Da. Ipak moram provjeriti da li je ova zadnja točka zadnja točka. Glasujemo o zaštiti unutarnjeg tržišta e i prava potrošača od negativnih posljedica nezakonite trgovine kućnim ljubimcima. Riječ je o rezoluciji. Izuzetno važna tema. Amandman 34 za, protiv, suzdržanih, odbjese. blok, amandman 33. u bloku. Koji je za? 33. amandman protiv sudržanih objese. 35 za, protiv sudržanih, objese. 40 za, protiv sudržanih odbjese. 36. 38. Tko je za? Protiv suzdržani, 43 za, protiv, suzdržani, usvaja 46 za, protiv, suzdržanih, objese. 47 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 48 za, protiv, suzdržanih, usvaja 49 za, protiv, suzdržanih, usvaja ili ne. Provjeravamo 49. amandman, otvoren glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Pedeseti. 50. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Ece. Za. Usvaja Želite provjeru? Ne. 54 za. Gospođa Zomer. 50. Ipak provjera 50. amandmana. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Prelazimo na 54. amandman. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 55 i 56 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 57 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 58 za, protiv, suzdržani, u se. Prelazimo na 60. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 61 za, protiv, suzdržanih, odbija 62 za, protiv, suzdržanih, u 63 za, protiv, suzdržanih, odbija 64 za, protiv, suženi. Usvaja se. 65 za, protiv suzdržani. osve se. 66 za, protiv suzdržani. Nisam siguran, ne znam. 66. amandman nije bilo jasno. Molim da imamo elektronsku provjeru, otvorno glasovanje. Vrlo blizak. Da, ne, velikom većinom no nisam uočila vaše ruke. 67 za, protiv, suzrani, odbija se. 68 za, protiv, alde, u se. 69 za, protiv, suzrani, usvaja se. 71 za, protiv, suzrani, u se. 72 za, protiv suđenja odbacuje 73 za, protiv suđenja odbija se. 74 za, protiv suđenja odbija 75 i 76 za, protiv suđenja usvaja se. 77 za, protiv suđenja usvaja se. 78 za, protiv, suzdržanih odbija se. 79 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 80 za, protiv, suzdržanih odbija se. 81 za, protiv, suzdržani. Nisam sigurna. Elektronska provjera. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 82 za, protiv suzdržanih odbije se. 83 za, protiv u usvaja se. 86 za, protiv suzdržanih odbije se. 87 za, protiv suzdržanih odbije se. 88 za, protiv suzdržanih usvaja se. 89 za, protiv suzdržani. sve se. 89 provjera, elektronska provjera. U sve se. 91 za. Protiv. Suzdržani. sve se. 93 za protiv, suzdržani, usvaja se. 94 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97 za, protiv, odbija se. 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99 za, protiv, suzdržani, odbija se. Stotinu za, protiv, sve usvesen. 101 za, protiv, sve usvesen. 102 za, protiv, sve usvesen. 103 za, protiv, sve usvesen. Citati. Amandman 1 i 2 za, protiv, sve usvesen. 2 za, protiv, sve usvesen. 3 i 4 za, protiv, suzdržani, usvesen. 6 za, protiv, suzdržani, usvoje 7 za, protiv, suzdržani, usvoje Uzvodne izjave, 8 za, protiv, suzdržani, odbije se. 9 za, protiv, suzdržani, usvoje 10 za, protiv, suzdržani, odbije se. 11 za, protiv, suzdržani, usvoje 12 za, protiv, suzdržani, usvaja 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 26 za, protiv, suzdržani, usvoje c 7 za, protiv, suzdržani, odbije se. 28 za, protiv, suzdržani, usvoje 29 za, protiv, suzdržani, odbije se. 30 za, protiv, suzdržani, odbije se. 31 za, protiv, suzdržani, odbije se. 32 za, protiv, suzdržani, usvoje I sada vezano s rezolucije elektronskog glasovanja otvoreno. And Zatvoram. Usva se. I time zatvaramo naše glasovanje danas. Hvala vam svima. Enjoy lunch, Uživajte u ručku, sada imamo stanku. Molimo da se vratite u 14.30 minuta jer imamo austrijsku ministricu koja pokriva područja i e, dakle okoliša i zdravlja i rada. Uživajte u ručku.